uz taj zapisnik? Ne, u tom slučaju je zapisnik usvojen. Prelazimo na glasovanje. Započet ćemo sa rezolucijom, zajedničkom nacrtom rezolucije od strane šest klubova zastupnika. Gospodin Kastani, vezan uz poslovnik, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Vilande, uvaženi e, zastupnici, prema članku 22 stavku 4 našeg e, poslovnika E, predsjednik Europskog parlamenta zastupa Europski parlament na van. Mi zajedno usuglasujemo naše stavove s tim u vezi gdje kad kad gubimo, kad kad pobjeđujemo, ali, ali prihvaćamo ishode. Sutra, jučer je Martin Schulz predstavljao Europski parlament pri vijeću i opetovano je iznosio svoje vlastito mišljenje, ne mišljenje našeg doma. Jedan primjer. E, Europski parlament je izrazio svoje mišljenje veznih uz zaštitu e, mandata gospodina bivšeg zastupnika Kadijalija i tu smo e, izradili našu podršku pa i e, odrebe vezane uz TTIP. Ako čak ni naš predsjednik ne uzima za ozbiljno naše odluke, onda se ne možemo čuditi kada nas euroskeptičari ili vijeće ne svača ozbiljno. Nakon što se sad to ponovno dogodilo, molimo da predsjednik Europskog parlamenta i službe Europskog parlamenta da se osiguraju da se pri službenim nastupima zastupaju i službena mišljenja ovog doma. Hvala. Hvala lijepo kolega Kaspari. Mi ćemo istražiti taj događaj. Kolega Bütikofer. Bitte zuerst mit Mikro, Herr Bütikofer. Mikrofon molim gospodine Bütikofer. Gospodine predsjedniče. Ja molim predsjedništva Europskog parlamenta da razmisle o tome ne bismo li trebali ustanoviti odbor kako bi osigurali pravilno zastupanje odluka e, ovog doma kojem bi onda 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu kontroliralo predsjednika Europskog parlamenta i je li on to poštuje. Hvala gospodine Biti Hofer. Prelazimo na glasovanje.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 tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na glasovanje o Nigeriji. Također e, zahtjev za rezolucijom ima šest klubova zastupnika. Imamo amandmana broj 1, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Rezolucija u ovom izjednom obliku u cjelokupnom izdanju poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Dame i gospodo, imam jedno, jedno priopćenje za vas. Što se tiče prijedloga konferencije predsjednika, što se tiče imenovanja u međuparlamentarna izaslanstva, nisu podneseni nikakvi amandmani iz stoga se smatraju zabrani članovi koji su bili predloženi na konferenciji predsjednika. Sada glasujemo o rezoluciji o situaciji u Ukrajini. Imamo zajednički zahtjev za rezoluciju u ime pet klubova zastupnika, te u ime zastupnika Mazuronis i Grigule. Stavak 1, amandman broj 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Stavak Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. am ali abgestimmt? Jesu li si glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman 1, tu imamo usmjeri amandman od strane gospodina Salus Volskija. Gospodine Salus Htjeli bi dodati sljedeću rečenicu. Poziva plaćanike i povodnike da čine isto i da ne koriste civile kao ljudske štitove. Hvala. Imali primjedbi? Ne, to tome nije tako. Onda ćemo glasovati o tom obliku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman broj 8, odvojeno glasovanje u tri dijela, poimenično glasovanje za svako, za svaki dio broj 1, glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se drugi dio, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje završeno. Usvaja se treći dio. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 9, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Stavak 8. Izvorni tekst. Time se ne razmatra. Prelazimo na stavak broj 12. Izvorni tekst. Imamo usmeni amandman od strane kolega, kolege Sarius Volskija. Na kraju teksta bi predložili da dodamo sljedeće riječi. Te poziva na sve strane da učine sve što mogu kako bi zaštitili civile i kako bi dopustili humanitarnu pomoć Ukrajini. Hvala. Gospodine saljusvolski imali smo glasovanje o amandmanu broj 9 koji je usvojen, te stoga se tekst 8 e, ne razmatra. Vi ste upravo izveli usmeni amandman koji ste predvidjeli za stavak broj 8, dakle on se više ne prihvaća. Vi ste htjeli amandman zapravo za stavak broj 12. Usmeni amandman koji se tiče stavka 12, ne stavka 8. Stavak 8 se ne razmatra. Stavak 8 se ne razmatra. Želite li unijeti amandman na stavak broj 12 ili ne? Ne. U redu. Onda ne moramo glasovati u stavku broj 12. Stavak 12, amandman broj 2, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Amandman 10, tko je za? Tko je protiv? i odbija se. Amandman 11, pojmenično glasovanje, no tu imamo usmeni amandman od strane gospodina Sarosvolskija. Na kraju, nakon riječi retorika, bismo uključili tri riječi e, koje glase uključujući i od strane Rusije i zatim sam stavlja koji bi mogli pogoršati sukob. Imali primjedbi? Ne. To nije slučaj, onda ćemo glasovati u ovom obliku o amandmanu broj 11 pojmenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno.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 Haben alle abgestimmt? Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Treći dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman broj 5. Imamo usmeni amandman od gospodina Srosvolskija s tim u vezi. Radi se o usmenom amandmanu koji sam dovezu na usmeni amandman zelenih gdje se predlaže da se u trećem redku zbriše riječ kao i što se tiče odluka mađarske vlasti da potpiše sporazum s Rusijom o nuklearnoj energiji. Dakle, taj tekst kao što je, su zeleni predložili, amandman broj 5 sa brisanjem u četvrtom, petom redku vezano uz Mađarsku i da zbrišemo to što je Mađarska potpisala sporazum s Rusijom. Imali opaski? Imamo 40 kolega, dakle glasujemo o amandmanu u izvornom obliku. Amandman broj 5, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Amandman broj 7, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Zatim cijela rezolucija u ovom izmijenjenom bliku, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo sada na glasovanje što se tiče amandmana veznih uz zapošljavanje mladih. Tu imamo zajedničku rezoluciju ima četvero kluba zastupnika. Amandman broj devet, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje.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 Glasovanje završeno. Odbija se. Stavak četiri, Izvorni tekst. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman broj šest, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman deset, Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno.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 Odbija se. 13. amandman imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Stavit ćemo to na provjeru. Otvaram glasovanje. Jesu li se glasovali? Glasovanje je završeno. mnogo suzdržanih, ali ipak usvojeno s malom većinom. Sedmi amandman poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 42. stavak, izvorni tekst u četiri dijela, svaki dio poimeničnim glasovanjem. Prvi dio, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se drugi dio, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se treći dio, glasovanje je otvoreno. Jesu li si glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se četvrti dio, otvaram glasovanje. Jesu li si glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Teći amandman, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje.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 Glasovanje je završeno. Odbija se. 44. stavak po imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amandman broj 8 po imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasanje je završeno. Odbija se. 54. u dva dijela prvi dio tko za. Kolega, pitanje u vezi poslovnika. Imamo uspjeno objašnjenje o glasanju koje je ranije prihvaćeno o amandmanu 45. odnosno pitanje slobodnog kretanja radnika. Zamijenili smo riječ kvalificirano. Ispričavam se, imate li objašnjenje ili usmeni amandman ovoga? Dakle, usmeno objašnjenje će biti nakon glasanja.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 Smijem li vam dati jedan prijedlog? Ja sam doduše novi zastupnik ovdje, ali ipak imam parlamentarnog iskustva. Nemojte mi ovo zamjerili, ali bilo bi dobro kada bismo barem imali nešto vremena između protiv, e, to je za protiv i suzdržani kako bismo mogli tići ruku u odgovarajućem trenutku, malo ste prebrzi. Dragi kolega, Rado ću to pokušati, ali ubrzo ćete vidjeti da je kolegama isto mrsko kada je dugo glasovanje. Svi žele loviti avioni, ja to odrađujem u onom tempu kojeg smo imali u proteklom sazivu, koje nam je običajno. Zbog toga imate i pripremljene, vrlo dobro pripremljene glasačke popise koji ste zapremili od vaših suradnika. Dakle, nakon uh, uvodne izjave broj 14, nakon uvodne izjave zbog 14 imamo dakle amandman broj 1 tko je za, tko je protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Zatim, nakon uvodne izjave K, amandman broj 5, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je savršeno. Odbija se. Glasovanje o cjelokupnoj rezoluciji u ovako izmenjenom obliku, pojmeničnom glasovanju. otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na glasovanje o situaciji u Iraku. Tu imamo zajednički zahtjev za rezolucijom u ime pet kluba zastupnika kao prva amandman broj 2. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Amandman broj tri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržanje odbija se. Amandman broj 4. Tko je za? Protiv? suzdržanje odbija se. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Rezolucija u cijelosti. Imamo ovdje još jedan usmeni amandman od kolegice Gomeš. Kolegice Gomeš. Gospodine predsjedavajući, čini mi se da nam je potrebno malo, tehničke korekcije. Što se tiče datuma, imamo tu 15.7. umjesto 14.7. u stavku broj 6. Što se tiče pozdravlja odabir novog predsjednika Iračkog parlamenta sa datumom 14. srpnja, zapravo bi taj datum trebalo pomijeniti u 15. srpanj, to je samo jedna mala tehnička opaska. Hvala vam lijepa, kolegica Gomeš, mi ćemo to provjeriti i ispraviti. Dakle, rezolucija u cijelosti, glasovanje o tome, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na rezoluciju na zahtjev za rezolucijom što se tiče Zaoštavanja nasilja između Izraela i Palestine u ime četiri kluba zastupnika amandman broj 6 tko je za tko je protiv suzdržani odbija se amandman broj 4 tko je za tko je protiv suzdržani usvaja se amandman broj dva poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje jesu li svi glasovali glasovanje je završeno Odbija se. Amandman broj 7 pojmeničnim glasovanjem. Otvajam glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Amandman broj 1 pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Amandman 3 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Nakon uvodne izjave G, amandman broj 5 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Prelazimo zatim na rezoluciju u cijelosti. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na prijedlog rezolucije vezano uz kazneno djelo agresije. Tu imamo Amandman jednog kluba zastupnika ECR-a za koju ćemo prvo glasovati. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Zatim prelazimo na zajednički prijedlog rezolucije. Ima pet kluba zastupnika. Imamo samo jedno glasovanje o uvodnoj izjavi broj F. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržan usvaja se. Drugi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se i zatim nam predstoji glasovanje o rezoluciji u neizmjenom obliku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim još jedna obavijest. Gospodin Carlos Jimenez Villarejo je objavio da predaje svoj mandat kao europski zastupnik eh, sa datumom stupanja na snagu od 1.8.2014. Eh, sukladno članku 4 stavku 3 poslovnika parlament utvrđuje slobodno mjesto gospodina Carlosa Jimenez Villareja od tog datuma te će o tom obavijestiti odgovarajuću državu članicu. Svi koji me još čuju želim dobar povratak do